Good afternoon. We Dobar dan. Krenut ćemo sa sastankom. Prva točka je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih izmjena, onda je dnevni red usvojen. Druga točka, priopćenja predsjednice. Imamo 2.1, to su preporuke koje su usvojili koordinatori na sastanku 20. veljače i nakon toga pismenom procedurom 7. ožujka koordinatori su odlučili da će se izraditi nacrt e, usmenog pitanja sa rezolucijom o uključivanju rodnog aspekta u proračune, situacija i put napred i da se to dodijeli klubu zastupnika ALDE. Da se izradi nacrt o zakonom mišljenju e, prema pravilu 54 na izvješće odbora ENVI o prijedlogu uredbe o e, procjeni zdravstvenih tehnologija i da se to preda predsjednici, te da se zatraži dozvola za šest misija i pet saslušanja u drugoj polovici 2018. godine. Sljedeća točka. Dobrodošlica novim e, članovima u odboru FAM. Pozdravljamo gospodina Žeroma Lavrijuja, iz kluba zastupnika EPP-a koji se pridružio našem odboru kao zamjenski član. Čestitke. Njemu želimo dobar rad u našem odboru. I točka broj 3, odobrenje zapisnika sa sjednica od 4. prosinca 2017. godine, ako nema nikakvih primjedbi, onda se ti zapisnici mogu odobriti. A sljedeća točka je elektroničko glasovanje. Dragi kolege, jeste li spremni za glasanje? Imate li sa sobom glasačke kartice? Okay. Point four of the, agenda. Točka četiri dnevnog reda. Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu. Tu se radi u usvajanju nacrta stajališta u obliku amandmana. Izvjestiteljica za to izvješće je Angelika Mlinar. I sada ćemo krenuti. 12. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 13. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. amandman sa usmenim amandmanom kojeg zatražuje PP, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala vam lijepa. Čestitke Ispričavam se. A da, želite provjeru 11. amandmana, naravno možemo to provjeriti. Otvaram glasanje. Glasanje je sada završeno. Everybody's voted. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. U redu. Hvala izvjestiteljici gospođi Angeliki Mlinar. Sad prelazimo na sljedeću točku na redu, te ćemo glasati o modernizaciji sustava obrazovanja u Europskoj uniji, usvajanje nacrta mišljenja, izvjestiteljica za nacrt mišljenja je Mihaela Šojdrova. Krenut ćemo sa glasanjem, imamo kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. amandman u dva dijela, da, ne, samo drugi dio, da, glasujemo samo u drugom dijelu, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 33. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti kompromisni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tražite provjeru 54. amandmana. U redu, provjerit ćemo. 54. amandman, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? I sada je glasanje završeno. Usvaja se. 56. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali Molimo provjerite. 56. amandman, otvaram glasanje. I sada je glasanje zatvoreno. Usvaja se. 55. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Molimo provjeru 55. amandmana. Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. I sada je glasnje završeno. Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 62. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 64. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57. amandman. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 71. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. za, protiv, suzdržani. Molimo provjeru da 72. amandman. Otvaram glasanje. I sada je glasanje završeno. Usvaja se. 73. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera, 73. amandman, otvorim glasanje. I sad zatvaram glasanje. Usvaja se. 74. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. U redu provjerit ćemo 74. amandman. Otvaram glasanje. I sad je glasanje završeno. Usvaja se. 75. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvanesti amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dvanesti amandman, otvaram glasanje. 12. amandman. Glasanje je završeno. Odbija se. 15. amandman koji je za? Protiv? Suzdržani? Molimo provjeru 15. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. amandman za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis broj četiri, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. amandman sa usmenim amandmanom koji je podnio izvjestitelj, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. amandman za, protiv, suzdržani, molimo provjeru 25. amandmana. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 26. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 27. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I sada ćemo glasati elektroničko u mišljenju u izmijenjenom obliku. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? I sada zatvaram glasanje. Usvaja se čestitke izvjestiteljici Mihveli Šojdrovi. Hvala vam lijepa. Više nemamo glasanja na dnevnom redu. Dear colleagues, next point, point on the agenda. Sljedeća točka na redu, to je putovanje u Mađarsku. Ako nema nikakvih e, primjedbi, onda se smatra da možemo usvojiti izvješće o službenom putovanju u Mađarsku. A u 15 sati nam slijedi posjet Vere Jourove, povjerenice za pravosuđe zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova. Imat ćemo s njom razmjenu gledišta u okviru strukturiranog dijaloga i stoga moramo pričekati nekoliko minuta dok ne stigne povjerenica Jurova. Dakle, kratka stanka. Uh, dear kolege, krenut ćemo sa razmjenom gledišta u okviru sukrenog dijaloga sa povjerenicom Verom Jourovom. Kao i svake godine, povjerenica Vjera Jourova dolazi u posjet našem odboru u okviru sukrenog dijaloga i taj posjet je za nas, zastupnike iz odbora, vam uh, prilika da raspravimo sa povjerenicom o glavnim temama koje se tiču ženskih prava e, unutar portfelja povjerenice. Novi akcijski plan za sprečavanje razlike u plaćama između rodova će biti jedna od glavnih tema razmegledišta, isto tako i situacija po pitanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života. To je paket dakle, obite teme zajedno sa uklanjanjem nasilja nad ženama, posebice e, kada se radi o činačnom stanju pristupanja Europske unije i Istanbulskoj konvenciji, te promicanje žena e, na funkcijama na kojima se nose odluke. To su dakle sve e, kameni temeljci sveobuhvatnog programa za osnaživanje žena. Gospođo Prenice, htjela bih vam sada predati riječ. Izvolite. Predsjednice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, evo prošlo je tek par tjedana kako smo imali priliku zajedno obilježiti i proslaviti Međunarodni dan žena. I dopustim da se podsjetimo ono, da trebamo više od jednog dana u godinu posvetiti borbi za ova pitanja. Dakle, u svakom slučaju hvala vam na pozivu. I dopustite da današnju razmjenu mišljenja iskoristim da podsjetim na, kao što je predsjednica rekla, glavne politike e, posvećene rodnoj jednakosti u zadnjih 12 mjeseci. Kao prvo, zaključujući 2017. godinu fokusiranim akcijama kako bi se stalo u kraj nasilju nad ženama sa globalnim svjetskim pozivom da e, se stane u kraj rodno utemljenom nasilju. Drugo, predstavljanje naše inicijative za ravnotežu privatnog poslovnog života zaposlenih roditelja i skrbnika. Zatim treće, 2017. imali smo kolokviju o temeljnim pravima koji je bio posvećen rodnoj jednakosti i prvi sastanak na vrhu G7 koji je bio posvećen rodnoj jednakosti na kojem sam sudjelovala u ime Europske unije. I za kraj, kao što sam to ovdje prošli put rekla kada smo susreli, usvojili smo plan djelovanja za 2017-2019 godinu kako bi se riješio problem razlike u plaći između muškaraca i žena. A sada dopustite da idemo u detalj. 2017. godine vodili smo europsku kampanju protiv rodno utemeljenog nasilja, organizirali smo nekoliko međunarodnih događanja, među kojima i rasprave na ministarskoj razini, financirali smo više od 30 projekata i postarali i radili smo na potpisivanju Istanbulske konvencije od Europske unije, što je prvi korak njegovu e, usvajanju. Otkrića e, do kojih je došlo preko mitu, pokazali su do koje je razine ovaj problem relevantan i u Europi i dok zaključili smo da e, godinu sa ključnim međunarodnim organizacijama koje su dali doprinos borbi protiv nasilja, protiv djevojaka diljem svijeta. Dakle, Radili smo na tome kako poboljšati su, našu suradnju i unaprijediti e, borbu protiv nasilja nad ženama diljem svijeta. Također smo e, radili na pregovorima za e, privođenje kraju prisutnog postupka za Europsku uniju, odnosno usvajanje Istanbulske konvencije u međuvremenu i dalje smo insistirali na ratifikaciji ove konvencije. U nekim državama članicama ovo ova rasprava je bila iskorištena od strane e, i iskorištena za ideološke e, rasprave i političke razloge što e, nije povezano sa samoj konvencijom. Mi dalje želimo jasno staviti do znanja da o čemu se ovdje radi i želim vam zahvaliti unaprijed na vašem jakoj podršci za usvajanje ovog dosija mogu vam e, dodatne informacije dati glede problema u određenim državama, članicama i zamoliti vas za vašu pomoć jer možda ukoliko udružimo snage, osobito kako bismo objasnili o čemu se radi u Istanbulskoj konvenciji, to bi moglo pomoći da se uvjeri neke da ne treba demonizirati, demonizira, da tako kažem, ovu konvenciju i ovaj e, dokument koji je jako koristan Također uvažavam podršku ovog odbora na e, prijedlogu direktive o ravnoteži privatnog poslovnog života. To je jako važan dio europskog stupa socijalna prava i ključan doprinos modernizacije našeg društva. Dakle, e, nacrt mišljenja danas vam je predstavila gospođa Kozlovska Rajević i to je odličan temelj za dalju raspravu trebamo nastaviti na radu na ovom dosjevu i usvojiti ga tijekom ovog saziva. E, zaposleni roditelji i skrbnici e, to trebaju. Razlika u plaći između muškaraca i žena u i dalje e, postoji, ali i dalje predstavlja e, jako važnu stvar, e, ali je zadnjih godina stvar stagnirala. Stoga pružamo muškarcima i ženama mogućnost da pomire e, privatni i poslovni život i da se jednakopravnije podijeli odgovornosti skrbništva djece između muškaraca i žena. Potreba za skrbništvom je priznata od strane djece, ali tako i za djecu, ali i za sve one kojima takva e, bližnje kojima to može pomoći i razlike u određenim dopustima, osobito roditeljski dopust, e, e, odnosno davanja za dopuste, osobito roditeljski su jako važne i nema nikakve sumnje da zakonodavni prijedlog može biti učinkovitiji ukoliko skombiniraju sa e, izgradnjom e, prihvatnih jedinica za e, djece. Komisija radi i na tome da se strukturni fondovi koriste za ulaganje u infrastrukture za skrb. Mi namjeravamo objaviti tekst sljedeću evaluaciju, evaluacijsko izvješće ciljeva iz Barcelone o njegi djece u petom mjesecu. No, E, podaci nam pokazuju da se da Europa ide naprijed, ali napredak je e, spor. Imali smo priliku da raspravljamo o europskim političarima, predstavnicima međunarodnih organizacija, civilnim društvom, akad... E, sveučilišnim profesorima, akademicima, pravnicima, aktivistima, poslovnim sektorom i sindikatima, predstavnicima medija na i novinarima na kolokviju 2017. o temeljnim pravima. Zajedno smo razgovarali o odnosu između ispunjenja temeljnih prava za žene i pluralizma, solidarnost, tolerancije i pravda i e, pravosuđa i jednakosti. Svi smo složili da udružimo snage kako bismo promovirali zaštitu prava žena u Europskoj uniji. Dogovorili smo se da to radimo na svjetskoj razini, i sa ministrima G7 na sastanku u gdje sam predstavljala Europsku uniju i predstavljala naše politike. Jedna od tih politika naš doprinos da smanji dakle, razlika između muškaraca i žena u plaćama i, mirovinama je također je naglašena na sastanku vijeća Europske unije u prosincu. Prije toga komisija je usvojila plan djelovanja kako bi se borili protiv e, rodne razlike u plaćama. Mi radimo na 20 mjera u naredne dvije godine i radimo na daljnim e, daljnjim preporukama e, u tome. U ovom kontekstu u trećem mjesecu održan je sastanak vijeća EPSCO-a pod burgarskim predsjedništvom e, koji je za temu imao e, zatvaranje rodno utemeljene nejednakosti u plaćama. Većina država članica slaže s tim, ali trebamo preći s riječi na dijela. I direktiva žena u, žene u odborima i ravnoteža privatnog poslovnog života su e, jasne, jasni primjeri i stavila sam jasno do znanja ministrima da očekujemo konkretne mjere od država članica. Kao što sam primijetila, upravo smo nedavno proslavili Međunarodni dan žena i tom prigodom komisija je objavila izvješće o ženama u ICT-u. Dakle, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. To je još jedno polje u kojima treba podržati žene. Potpuno podržavam kolegicu Mariju Gabriel u nadolazećem razdoblju za sveobuhvatni plan za žene u sektoru digitalnog svijeta. Također surađujem s Cilijom Malmstrom u pitanju koja se tiču trgovine i s Violetom Bulc kako bismo uključili rodne perspektive u politiku, prometnu politiku. Dakle, kao što vidite, surađujem surađujem svim kolegicama u komisiji, ali imamo i muškarce s kojima također jako dobro surađujemo. No, ovo su tri jako konkretna primjera s kojima, o kojima sam vam eh, govoriti od e, izvješća 2018. godine o jednakosti između muškaraca i žena u uniji koji smo objavili prošlog tjedna, jasno je da usprkos s političkim naporima i, e, i nastojanjima da se rodna jednakost e, promovira, od, ostvarili smo samo ograničen napredak prošle godine i to je potvrđeno također kazalom e, za rodnu jednakost iz 2018. koji smo e, objavili sa eig dakle, Europskim institutom za rodnu jednakost i rekla sam i ponavljam da sam dosta razočaran jer ostvarili smo usprko silnom trudu i naporu jako ograničena skoro nikakve napor, e, napredak, dakle, ili trebamo više napraviti, više toga poduzeti ili smo nešto krivo napravili. To je važna rasprava koju trebamo imati. Dakle, ove odredbe, rezultati od nas traže da stalno budemo u potpunosti predani tom radu. Želim vam zahvaliti na vašem predanom radu, podršci i jako dobroj suradnji. I uvijek sam, osjećala, uvijek sam osjećala jaku podršku ovog odbora na našem radu i u Briselu i u Strasboru i u državama članicama. Dakle, sam vam hvala na jako dobroj suradnji. I sada sam potpuno na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala. Hvala vama povjerenice <clears throat> na ovom uvodnom govoru. I imate apsolutno pravo, moramo učiniti mnogo više želimo li postići rezultate u politikama rodne jednakosti. I sada ću dati mogućnost zastupnicima da se i jave. Započet ćemo od koordinatora. Hvala lijepa. Hvala povjerenici i hvala vam što ste došli na sastanak našeg odbora. Slažem se s ovim posljednjim što smo čuli. Naravno da moramo biti optimisti. U ovom konkretnom slučaju moramo se pitati možemo li prosuditi e, zaista e, rezultate ovoga što radimo na osnovu dokaza. Jer rezultati koje smo do sada uočili su bili dosta slabi. Naravno, e, ne smijemo smanjiti napore i ja sam feministica, a isto tako sam i proeuropski orijentirana. Međutim, činjenica je da moramo raditi više, ali moramo biti i kritični, te moramo uzeti u obzir i e, sve rezultate koje su postignuti na europskoj razini. Ne, ne smatram da je potrebno pisati izvješća o svim pojedinim pitanjima, jer je i sama povjerenica već rekla e, sve što je trebalo iznijeti. Smatram da se treba pitati e, što smo postigli i e, imamo li jednake mogućnosti između muškaraca i žena. Mogla bih reći e, na kojim smo pitanjima radili u ovom odboru, ali činjenica jest da evropski građani u prešidnoj ograničenoj mjeri osjećaju rezultate našeg rada. Da ne kažem da ih gotovo uopće nema tih rezultata. E, započeli smo s raspravom s komisijom o e, rodiljnom dopustu, a e, predložili su nam iz komisije da se treba napraviti novi tekst budući da vijeće ovaj tekst blokira. Činjenica jest da je to napravljeno, međutim imam puno toga u što sumnjam i sumnjam da ćemo taj dosje dovršiti do kraja ovog parlamentarnog saziva. Teško da ćemo postići dogovor između Vijeća komisije i parlamenta po pitanju roditeljskih dopusta. I zato se pitam, e, možete li nam reći kakav je rezultat vašeg rada na vijeću i hoće li vijeće doći do zajedničkog stajališta na osnovu kojem ćemo moći pregovarati? E, trebamo dakle olakšati sadašnje rasprave. Međutim, postoji jedan rizik, baš kao i rizika da se radilo o očinskom dopustu. E, jer e, sve se to može dovesti u pitanju zato što vijeće u konačnici neće donijeti nikakvo stajalište. I e, zato vas i pitam da li smatrate da će se moći započeti s trijalozima kada parlament kaže koje mu je stajalište? Jer organizacija i tih e, dopusta, odnosno kako će oni biti plaćeni i koliko će trajati, e, to je pitanje o kojem ćemo morati postići dogovor na plenarnoj sjednici. A e, bude li određen broj država blokirao na vijeću ta pitanja, to ćemo morati objasniti građanima. A sada nešto o Istanbulskoj konvenciji. Vrlo dobro znate da smo e, vodili raspravu o tim pitanjima u Europskom parlamentu i kako smo raspravljali e, reći državama članicama da ratificiraju da ratificiraju tekst i to smo rekli. Bojim se da ćemo doći do kraja ovog parlamentarnog saveza, a da Europska unija neće ratificirati Istanbulsku konvenciju. Kako to objasniti europskim građanima? Što da im kažemo što smo načinili e, komisija i parlament u ovom savezu po pitanju ravnopravnosti muškaraca i žena. Ovaj odbor je e, puno radio na tome i e, vi ste kao povjerenica i cijela Europska komisija su radili na tim pitanjima. Ali, ako se pred nama nalazi vijeće koje nije u stanju shvatiti da treba naći neko zajedničko stajalište kad se radi o svim tim pitanjima, ja koja inače nisam pesimist, bojim se da e, tu nema ohrabrujućih elemenata i dalje ćete moći računati e, na suradnju e, našeg odbora za ženska pitanja. E, Bićemo kritični prema Europskoj komisiji jer to jest naša uloga, a nastavit ćemo raditi dakle, na tim temeljima. Hvala. Hvala vam, gospođo Irača. Sad riječ ima Daniela Juto i ona je koordinatorica. Hvala. Zahvaljujem povjerenici što je došla na naš sastanak. Htjela sam se pozabaviti sa dva međusobno vrlo različita pitanja. S jedne strane htjela bih vam reći E, nekoliko nedavnih događaja. Jedna stvar koja se dogodila prije četiri dana, a e, rezultat tih je bio vrlo različit. Prije četiri dana na talijanskoj i francuskoj e, granici jedna je trudnica vraćena s granice i e, nakon, e, nekoliko sati nakon toga umrla je kao posljedica e, hitne intervencije carskog reza. A s druge strane, jedan je graničar spasio život jednoj trudnici koja je e, donio do e, bolnice. A njega su zbog toga optužili i on e, prijeti mu čak petogodišnja kazna zatvora jer je navodno ilegalno uveo tu osobu u državu. To su dakle dva različita primjera. Treba pomoći osobama i koje su u ovom slučaju bile trudnice i vidimo kako se stvar tragično završila ali činjenica da nema prihvatilišta i da nema politika prihvada u Europskoj uniji e, to pokazuje. Ne želim sada kretati u velike diskusije, ali činjenica jeste da najslabiji plaćaju ceh, a u ovom slučaju su to bile žene migrantice. Dakle, zanima me vaš komentar na ovo i zanima me što namjerava napraviti Europska komisija kako bi se prestalo sa takvim događajima i kako bi se žene na ispravan način zaštitilo jer one ne smiju biti žrtve e, političkih pogrešaka drugačije prirode. Druga stvar o kojoj želim govoriti jest borba protiv nasilja nad ženama. Od 1999. godine nema više Europske godine za borbu protiv nasilja nad ženama. U posljednje dvije godine eh, nismo vidjeli nikakvu inicijativu takve prirode. Dobro znamo da je ta tema vrlo važna. Te eh, ustanoviti godinu posvećenu toj temi omogućuje da se o tome više govori te da se provode različite djelatnosti u pojedinim državama članicama. E, nažalost, u e, svakodnevici e, ovu temu vraćaju nam stranice crne kronike i moramo pokazati građanima, iznad svega građankama, da postoje zakoni, naročito u nekim zemljama, primjerice u zemlji iz koje ja dolazim. Zakonodavstvo je dobro, ali još uvijek nismo u stanju e, spriječiti određene događaje. Nešto nedostaje i zbog toga koju god inicijativu možemo poduzeti, moramo je poduzeti. Zanima me što sustavnog stajališta sprečava da imamo godinu koja bi bila posvećena borbi protiv nasilja nad ženama. Hvala gospođo Ajuto, gospođo Šojdrova. Hvala lijepa.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 mi političari u nacionalnim državama moramo se time baviti. Mi, e, nacionalne države su za to odgovorne, a Evropska unija radi ono što treba napraviti. Traži da se e, zabrane diskriminacije i traže da se e, preuzmu europske direktive. hoće li se Istanbulska konvencija ratificirati u državama članicama. O tome moraju odlučiti države članice same. očekuje očekivala bih da Europska unija privuče pozornost na činjenicu da li se poštuje prava žena na jednake mogućnosti. E, nadzor e, dakle je onaj koji treba pratiti i treba biti jako dobar kako e, bi se na taj način moglo usporediti da li se prava žena poštuju u različitim sektorima. Smatram također da Europska unija mora državama članicama reći na koji način pomoći ženama kada žene tražu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Treba dakle financirati e, jaslice i vr dječje vrtiće. Ja mislim da što se nadležnost Europske unije tiče da idemo u pravom smjeru. Činjenica jest e, da se ne postižu eh, rezultati, mi moramo podsticati države članice da eh, neke stvari čine, ali odgovornost leži na njima. Što se tiče ravnopravnosti između muškaraca i žena, dakle, eh, što će se postići do 2019. godine. Europska komisija mora biti primjer i treba povećati e, broj e, žena e, na visokim mjestima u Europskoj komisiji. Ne znam da li pratite takvu situaciju, jer moglo bi bilo, bilo bi zanimljivo da nam vi pokažete na koji način je Europska komisija povećala broj žena koje rade u koji rade na velikim dužnostima, u visokim dužnostima u Europskoj uniji. Zastupnica Vajina. Ja e, htjela bih da saznamo više o mjerama koje ćete predložiti kako bi se između poslovnog i privatnog života uspostavila ravnotežu. Znamo da su neke države članice e, taj argument e, prestale e, pratiti. E, imate li neke argumente kako bi se deblokirao taj zakonodavni paket? Bojim se da vijeće e, to ne blokira. Što se pak tiče Istanbulske konvencije, što možemo učiniti kako bismo promicali to da države članice ratificiraju Istanbulsku konvenciju? Jer e, među zemljama koje nisu ratificirale nalazi se i zemlja koja sada predsjedava Europskom unijom a onda postoji još i pitanje provedbe. Španjolska je jedna od država koja se zaista mobilizirala 8. ožujka i to naročito zbog pitanja nasilja muškaraca. Kada ćemo više govoriti o rodno utemeljenom nasilju? Jer bilo bi izvrsno da s ovim zakonskim prijedlogom završimo ovaj saziv. To žene iz cijele Europe traže, feministkinje naročito. 8. ožujka su vrlo jasno dale taj zahtjev. Morali bismo učiniti nešto e, kako bi e, se e, dosjeji kojim se bavi naš odbor FEM, kako li ne bi bili zadnji na dnevnom redu plenarne sjednice. Hvala vam povjerenice i zaista mi je jako drago da ste došli na naš sastanak. Ovaj naš dijalog je e, vrlo e, važan. Ja sam ušla u politiku 2014. godine i mislila sam da je ravnopravnost muškaraca i žena nešto što su potpisale sve države članice. Sada je 21. stoljeće i kada imamo ogromne prosvjede, recimo crni prosvjed u Poljskoj protiv represivnih zakona, E, mislim da nam žene nešto govore. One nam kažu da žele stvarnu i potpunu ravnopravnost muškaraca i žena, a ne tek malo ovoga ili malo onoga. Važno je da imamo holistički pristup. Jasno je da je Istanbulska konvencija najučinkovitiji obvezujući pravni instrument za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Zaista mi nije jasno što državama članicama ovdje ne odgovara. Da smo u 16. čak i u 19 stoljeću još bi to shvatila, pa čak i prije nego što sam se ja rodila 50. godina to bih nekako i razumjela, ali u 21. stoljeću to ne razumijem. Svijet se promijenio, mladi ljudi su shvatili i njima je jasno da je potrebno imati istinsku i potpunu eh, rodnu ravnopravnost. Jedno pitanje e, za vas e, koje nam malo drugačiju temu, a to su romkinje i uključenost u društvo. Drago mi je bilo da je naša kolegica Daniela spomenula što se događa s migranticama, ovim strašnim stvarima koje se njima događa. U petak sam bila u Barceloni na konferenciji o romkinjama one su e, naj, e, manjina protiv koje se, se najviše diskriminira. A situacija se samo pogoršala od kad se pojavio nacionalizam, rasizam i populizam u većoj mjeri. Romkinje u e, mojoj izbornoj jedinici su u posljednje vrijeme zaista u strahu. Na kongresu na kojem sam bila Čula sam e, da žene imaju izvanrednu kulturu i da imaju stava da oni mogu puno toga napraviti, ali još uvijek nemaju pravi pristup obrazovanju, zdravstvu i zastupljenosti u javnom životu. Sa njihovog kongresa prenosim poruku svima u ovom odboru i vama povjerenice što možemo napraviti da pomognemo romkinjama koje su najviše diskriminirane ili pak migrantkinjama koji su isto tako jako e, diskriminirane da im pomognemo i da im damo puno dostojanstvo. Hvala. A sada gospođa Zaborska ima riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Uvažena povjerenice. Dobrodošli ponovno Hvala vam, dobrodošli u naš odbor. Neovisno o tome ko je za to zadužan, meni je vrlo drago što se bavite ovim pitanjem razlike u plaćama među spolovima. To je već vrlo stara tema, tema stara 60 godina. Prije nekog godina sam radila u ovom odboru na izvješću o jednakosti muškarca i žena u poslovnom svijetu. I u obrazloženju pri kraju tog dokumenta smo naveli neke mjere koje se treba realizirati Htjeli smo dobro definirati taj pojam, htjeli smo jasno opisati e, koje su to poslovne situacije, htjeli smo dobiti transparentnost e, kada se radi o plaćama. I ja sam uvjerena u to da to nećemo moći postići, a da ne uvedemo neke sankcije. U našem izvješću smo predložili da onim tvrtkama koje diskriminiraju žene na području plaća, e, da ih zaustavimo, da ih se ne, može uključiti u postupak javne nabave. I mene zanima jesmo li tu ponešto napredovali, radili Europska komisija na nekom dokumentu što se tiče tih nekoliko točaka. Dakle, već deset godina se ponavlja ista tema, a u proteklih deset godina, kad sam ja zastupnica u ovom odboru, isto tako stalno govorimo o toj temi razliku u plaćama između muškaraca i žena. I mislim da to doista eh, ne da to doista ne stvara dobru reputaciju niti za parlament, niti za komisiju. Hvala vam, gospođo Zaborska. Now I would like to give the floor to Ms. Sada bih riječ eh, dala gospođi Zoani. Doamna comisar, doamna președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această comisie. Gospođo Provenice, gospođo predsjedateljice, hvala vam gospođo Provenice što ste došli u naš odbor. Mislim da je doista velike pomoći to što možemo s vama izravno zgledati o onim problemima koje nas, koje nas okupljaju. Vi imate doista pravo. Europska unija je postigla zakonodavni napredak, ali nažalost nismo zadovoljni s rezultatima i ti napreci su dosta mali. Možda mi nešto radimo krivo, možda bismo trebali izaći na teren i jednostavno pitati više žena o tome što one misle o tome i vidjeti koji su njihovi konkretni problemi. Zatim bismo možda trebali surađivati sa tim ženama da nađemo doista konstruktivne rješenja i nadam se da ćemo u budućnosti i više napredovati s našim radom. Htjela bih nešto reći o mentalitetu. Ja predlažem da pokrenemo javne kampanje i da se usredotočimo na to da se promijene stavovi i mentaliteti u našim društvima. Na kraju krajeva je možda to i pitanje slobodan izbor tih žena. Nedavno smo ovdje, ali i u Rumunskoj, češće prilikom konferencija o se spolova upravo govorili e, o tim temama i uključili smo i akademike u to. I doista smo se pitali koliko žena biraju e, tehnička zanimanja, primjerice zanimanja u informacijsko-tehnološkom sektoru. Ali postoji tu još jedan drugi problem, dakle obitelj sa jednim roditeljem, gdje se jedna žena brine o dvoje, troje djece. Mislim da bismo trebali više podržati te žene, da bismo trebali učiniti više. E, non stop govorimo o tome da poslovni i privatni život treba moći uskladiti, a ja si postavljam pitanje koliko napora mora poduzeti jedna žena, dakle dvostruki, trostruki napor, kako bi osigurala život svoje djeci ako je sama, a s druge strane joj je potrebno vrijeme i za sebe i vrijeme i za svoju djecu. Ako te samozaposlene osobe nemaju doma nikoga drugoga koji može skočiti u pomoć, onda mislim da je ta situacija doista vrlo teška. Dakle, te obitelji sa jednim roditeljem bismo trebali staviti u srž naših rasprava. Govorili smo još ovdje o javnim kampanjama i mislim da je doista došlo vrijeme da imamo javnu kampanju informiranja kako bi smo bolje shvatili situaciju žena što se tiče usklađivanja profesionalnog i privatnog života i trebali bismo biti iskreni Pogledajmo recimo žene u ruralnim područjima. Postoji li tu uopće e, pravna jednakost za te žene, jednakost u njihovim šansama. E, jedna žena koja živi u ruralnom području gdje ne postoji tekuća voda, gdje nema e, dovod plina, gdje ne postoji nikakva, nikakva infrastruktura koja bi joj uopće omogućila da primjerice otputuje iz svog mjesta i da omogućuje odlazak u školu svoje djece. Mislim, u tom slučaju ne možemo uopće govoriti o tome da te osobe imaju jednake šanse i jednake uvjete. Gospođo Prvenice, ja smatram sljedeće. Te stvari ne bi trebali spominjati samo ovdje u ovom odboru. Mislim da se tu traži doprinos svih drugih odbora odbora za poljoprivredu, odbora LIBE, odbora za regionalni razvoj i tako dalje. Mislim da moramo svi zajedno raditi na konstruktivnim rješenjima kada govorimo o pravima žena, jer te stvari novi se samo nama. I na kraju bih još htjela nešto reći o socijalnoj pomoći za djecu. E, ta vrsta pomoći je drugačija države do države. Možda ja tu imam dosta avangardistički pristup. Naime, mi govorimo tu o pravima djece, isto tako ne možemo zabaviti niti djecu i stoga je moj prijedlog sljedeći. Možda bismo trebali razmisliti o tome da sve socijalne doprinose ujednačimo u Europskoj uniji. Jer postoje djeca koja žive u slabije razvijenim državama. I onda bismo mogli podržati žene na taj način da bi socijalni doprinosi za djecu, e, bili svugdje isti u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam lijepa gospođo Zoana, a sada gospođa Agnješka Kozlovska, izvolite. Bardzo, e, pani przewodnicząca, e, pani komisarz. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Kao prvo, bih vas molila za razumijevanje zbog toga što na početku nisam bila ovdje prisutna, ali bila sam u odboru za zapošljavanje i tamo se je glasilo u jednom mom dokumentu. Kao prvo bih htjela reći da se slažem sa prethodnom govornicom vezano uz to, da postoji dugi niz stvari koje trebamo učinite za žene, iako već službeno mnogo godina se borimo za jednakost. Mi radimo mnogo toga, ali još nam preostaje isto tako mnogo posla. Europska unija je mjesto gdje smo najviše uspjeli uznapredovati po pitanju tih politika. To je nešto što je vidljivo i što se ocrtava i u zakonodavstvu. Ali možemo se postaviti pitanje provodi li se sve to što smo mi e, sročili na tako krasan način. Dakle, e, pretvarali se ta teorija u praksu. I s tim u vezi bih srdečno htjela vam zahvaliti na ovom paketu o ravnoteži između privatnog i poslovnog života. Taj tekst je dobar, ali sada se radi o provedbi tih e, lijepih izjava koje smo već dali na različitim razinama i to ne samo jednom iz nekoliko razloga bih vam htjela zahvaliti na tome. Po prvi put imamo situaciju da prilikom zakonodavstva koje je namijenjeno ženama na tržištu rada, sada ovdje kažemo nešto i o jednakosti. A da pritom ne mislimo tu samo na tržište rada. Za nas je načelo jednakosti žena zapravo okvirno načelo pod kojim razmatramo sve druge stvari. I taj komad zakonodavstva je vrlo važan iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što s njime možemo postići to da doista dođe do boljeg usklađivanja privatnog i profesionalnog života i da na neki način žene mogu izbjeći tu zamku dvostog opterećenja. Dakle, da rade samo na nepuno radno vrijeme ili da pak rade samo kod kuće neki misle da žena može raditi mm, od kuće i da onda još e, mogu se brinuti za djecu. Žene su dvostruko opterećene i to je nepravedno. Tu idemo u dva smjera s time. Dakle, kažemo da treba postojati stvarna ravnoteža između tog doma u kući i e, između tog posla u kući, dakle doma i tog posla na poslu. Isto tako, želimo omogućiti i konzervativne modele skrbi o djeci i obitelji. To također želimo imati na umu jer naravno da velik dio briga o djeci se e, odvija kod kuće i to je to činjenica i to stoji isto tako i u vašem prijedlogu i stoga vam mogu zahvaliti što ste to uzeli u obzir. ima i drugih prijedloga o kojima govorimo ali sve se tu zapravo odvija oko provedbe, oko realizacije tog zakonodavstva. I da to onda odlučuje hoće li to ostvariti određene učinke u praksi, da ili ne. Hvala vam, gospođo Kozlovska. Sada bih pozvala gospođu Polenicu da odgovori na ta mnogobrna pitanja. Imamo 15 minuta Naravno da ne, jer smo čuli toliko mnogo nadahnjućih ideja i ja to ne shvatam samo pitanjima, to su isto tako i prijedlozi koji me uvijek obogačuju, koji mi pomažu u nastavku rada. Kao prvo, vezano uz ono što je rekla gospođa Garcia Perez, Mislim da imamo te iste frustracije, dakle ne vidimo dovoljno vidljivih rezultata. To je rekla i gospođa Zoana i gospođa Kozlovska. Ali mislim da moramo cijeniti i sam taj proces u određenoj mjeri kao cilj sam po sebi. Jer pogledamo gdje smo sada u Europi. Suočeni smo sada sa situacijom u nekim državama članicama gdje vidimo da očito dolaze do nazadovanja odjednom u nekim državama slavimo one stare tradicionalne modele. Jedan političar iz jedne države mi je rekao da bi žene trebale shvatiti da je njihovo mjesto u kuhinji. Doista, eto, to nisam očekivala čuti od nekoga tko je izabran zastupnik i koji je isto tako jasno iznosio te ideje tijekom izborne kampanje. To je bilo toliko neomično da on nije skrivao te tajne, naprotiv, on ih je promicao i na temelju toga je izabran. I to nas dovodi do toga da se pitamo vezano uz ono što je rekla gospođa Šojdova. Dakle, Europska unija bi trebala imati snažniji glas kada se radi o tome da zadržimo naše vrijednosti. I ta ideja i ta politika jednakosti rodova, e, to treba zadržati jer vidimo da država može doći do iznenađujućih razvoja. Europska unija je konstanta tu. E, ne želim nas podsjetiti na one crne prosvjede u Poljskoj. E, možda se sjećate, bila sam u parlamentu i došla sam u crne odjeće, onda su me krizili da nisam neutralna, zato što Europska unija nema nikakve ovlasti na području reproduktivnih prava. Kako ja kao žena mogu biti neutralna po tim pitanjima? Ja sam i dalje žena, iako sam eto zbog nekih čudnovatih okolnosti i europska povjerenica. Dakle, mislim da se tu radi o tome da Europska unija treba imati jak stav. I to je zapravo već jedan rezultat. To treba cijeniti i trebamo nastaviti s time. Također sam kakva frustrirana zbog toga što previše govorimo, a ne djelujemo mnogo kada sam prošli tjedan s ministrama raspravljala o razlikama u plaći, onda su ponavljali stalno e, samo gdje su problemi, ali nisu nudili nikakva rješenja. Dakle, samo su govorili da, imamo problem s time, ali rješenja još nisu na obzoru. Dakle, pipi rezultati, naravno, to su i naši komadi zakonodavstva i ja se slažem sa zadnjom govornicom ne sjećam se više koji je to bio, da se dakle radi ovdje upravo o provedbi i o implementaciji. Mi ulažemo novac u provođenje kampanja, podupiramo eh, nevladine uloge. Borimo se na mnogo različitih frontova i to nije toliko vidljivo kao ovi neki drugi prvi rezultati, ali ipak taj radi isto tako tu. Htjela bih naglasiti da moramo imati jedan na neki način dobar sandvič, dakle mi političari trebamo raditi od dozgo, ali moramo imati i društvo od ispod koje želite promjene. I kada se radi primjerice o ženama u ruralnim područjima ili ženama iz nekih manjina, onda često čujemo od samih tih žena da žele zadržati njihov tradicionalni život, da ne žele promjene. One se žale da im je život e, težak i da moraju se baviti istovremeno s nekoliko stvari e, koje muškarci nisu u stanju napraviti. Ispričavam se ovdje prisutnim e, muškarcima. A vidimo statističke podatke koji ukazuju na to da te žene imaju jako težak život, ali one ne žele te promjene. I to je nešto što moramo imati na umu, dakle da postoji jedan dio društva u kojemu žene ne žele promjene. I stoga ako želimo nešto promijeniti u tim segmentima društva, ako želimo tu nešto učiniti, onda moramo biti svjesni toga da će to biti teže, da će nam trebati dulje vremena. Konkretnije rečeno, da, e, Povukli smo direktivu o e, rodinom dopustu i obećali smo da ćemo ju zamijeniti s nečim drugim. Dakle, to, ovaj, to je ovaj paket o ravnoteži između profesionalnog i privatnog života. Gospođa Garcia Prezi je pitala o situaciji u vijeću koje je sljedeće. Želimo e, postići e, opći pristup 21. lipnja ove godine. Ova gospođa je pobjedila upravo zato što je ona odgovorna za to. Ali mislim da je to e, još uvijek moguće ako uspijemo doći do razumnih kompromisa i od strane komisije. Jer ja sam na toj strani i želim reći da smo mi otvoreni za kompromise. Ali za kompromise koje neće ubiti sam smisao te direktive. Neke države članice imaju problema s time što smo predložili oko četiri mjeseca, želi to spustiti na dva mjeseca. To mi se ne sviđa, ako vam to smijem reći kao stav komisije. Neke države članice imaju problem sa definicijom plaćenog bolovanja zato što njihovi sustavi socijalnog osiguranja ne uključuju tu kategoriju plaćanja. Oni imaju drugačije sustave. To je to osjetljivo pitanje koje se tiče tog prijedloga. E, naime, mi na neki način ulazimo u jedinstvene sustave socijalnog osiguranja pojedinih država članica gdje se stvari različito rješavaju i stoga ćemo ovdje morati pronaći neke kompromise, neku formulaciju s kojom ćemo zadržati smisao kako bi pružali financijsku podršku roditeljima e, koje rade, a istodobno da nađemo dakle, nešto što će države članice moći napraviti. Meni se čini da je ovo najteži dio toga. Nekim državama članicama se ne sviđa 12 godina, kao starosna dob za dijete, udruživanja malih srednjih poduzeća nas jako lobiraju protiv toga, jer kažu ako će država to prebaciti na nas da mi to plaćamo, onda će nas to uništiti. To će nam onda zadati različite operativne komplikacije iz raznih razloga, nemam sada vremena o tome detaljnije govoriti, ali dakle mi vidimo da možemo doći do razumnih kompromisa i imamo taj realistični datum isto tako u smislu lipnja za e, opći pristup. Meni bi bilo vrlo drago kada bismo to usvojili do kraja mog mandata jer ja naravno smatram da taj paket zakonodavnih i nezakonodavnih mjera može dovesti do posljednja rezultata. I sa ministrima smo raspravljali i o velikim pitanjima Većinom su raspravljali o propisima koje imamo u tom paketu o usklađivanju profesionalnog i privatnog života. Ali vidimo da je Europska komisija tu napravila jedan preokret što se tiče financijskih sredstava Europske unije. Ja sam ja e, poslala pismo svim ministrima rekavši im da trebaju dodijeliti novac za to, ako je moguće europski novac. I da taj novac iskoriste za razvoj usluga koje će biti pristupačne i razumne cijene za e, roditelje koji rade, posebno kada se radi o e, majkama e, samkinjama, jer tu govorimo isto tako i o fenomenu siromaštva. Izuzetno je važno da se usredočimo više na njih, te da im pomognemo da prežive. Eto, žao mi je što moram to tako patetično reći. Što se tiče Istanbulske konvencije, to je dosta teško pitanje jer kao što znate htjeli smo kao Europska unija dobiti sto šire nadležnosti za to, ali proces nas sad tjera na to da se nadležnost EU ograniči samo na isključive nadležnosti koje nam e, pružaju ugovori. Imamo doista velik problem u nekoliko država članica što se toga tiče. Još uvijek imamo 11 država članica koje nisu ratificirale taj dokument, a u nekim državama članicama smo dobili od njih naznake da je to sada ušlo u tu sferu ideoloških rasprava. Ja to ne razumijem, jer se tu radi o zdravlju i životima e, žena i djece. Ne razumijem što je ideološko e, kada se radi o zdravlju, ali bili bi se vrlo iznenađeni kada bi se čuli argumente koje ja nekad čujem. Zatim ta metodologija koju mi uvođemo kaže se da uvodimo teći spol kroz stražna vrata ili da namećemo seksualnu edukaciju u školama. Takvu iz argumenta čujemo. To nije u tom dokumentu i stoga imamo tri problema. Imamo taj lingvistički problem, dakle da u nekim jezicima nemamo e, različite riječi za spol i rod, trebamo se suočiti s time. To je jedna razlika koja donekle utječe na tu raspravu. Dakle, dakle imamo e, taj lingvistički element, da imamo e, kad kad loše prijevode Istanbulske konvencije, što bi možda dopustilo određeno krivo tumačenje te konvencije i već smo e, poduzeli određene korake da to ispravimo i zatim imamo i namjerno krivo tumačenje e, koje proizlazi iz ideologija i iz toga da se brane tradicionalne obitelji. Ja ću uvijek snažno braniti obitelj, ali da se koristi tradicija kada, dakle, obrana tradicionalnih obitelji, kada se radi o tome da se tuče žene i djecu, onda <laughs> me tu gubite. Ja ću otići u te države, ja ću ispuniti zakonodavne zadaće do kraja svibnja, ja ću otići u te države, te ću osobno sudjelovati u kampanji za Istanbulsku konvenciju. Ako mi možete pomoći u tim državama, onda vas molim da to učinite i mogu vam i reći koje države su one gdje imamo još nekih problema. Dakle, Bugarska, Slovačka, Latvija, i Hrvatska. U ovom trenutku, ali očekujem da će i u mojoj državi doći do nekih usijenih rasprava jer gospođa Šojdova tu svakako može mi pomoći, ono to je bilo dobro došlo, a i neki drugi. Ja nisam očekivala takve rasprave, moram vam to priznati. Ja sam se nadala da će Istanbulsku konvenciju e, ljudi shvatiti kao ono što jest, a to je da je to vrlo koristan komad zakonodavstva s kojim dobivamo učinkovite alate za borbu protiv nasilja. Ali, eto, nismo još došli do toga. Gospođa koja je spomenula i postavljam pitanje, mogu vam reći da naravno da ću pogledati to, ne mogu e, znati sada točno o tim konkretnim slučajima, ali postavit ću to pitanje našim tijelima, dakle to na ono pitanje gospođa Juto. Kao što znate, zadaća Europske komisije je između ostalog i određivanje zakonodavstva i stoga naravno da e, tu ja imam interesa u tome, legitimno gledano, da pitam kako se e, ta direktiva primjenjuje, se tu radi o provedbi zakona. I isto tako kako naša pravila za poseban tretman za ranjive e, skupine, a kada se radi o tunicama, onda one svakako spadaju u tu kategoriju. Dakle, imamo tu posebna pravila za tu skupinu ljudi u našim zakonima o azilu i migraciji. I postoji čitav niz jasnih uvjeta i prava koja treba ustupiti tim ljudima. Dakle, ja ću pogledati slučajeve, ali ne mogu vam obećati da ću tu nešto uspjeti promijeniti, no mogu obratiti više pažnje na to. I naravno, to su tragični događaji, ali to su isto tako slučajevi koji su presedani i koje ja mogu koristiti kao primjere u raspravama sa određenim državama kako ne bi došlo do ponavljanja takvih situacija što se tiče naselja nad ženama. Prošle godine smo imali takvu godinu, to je nam je bila godina koju smo posvetili e, čitavom paketu e, aktivnosti, imali smo kampanju, imali smo e, kolokvi, još uvijek financiramo 30 projekata u državama članicama. I ti projekti su iz različitih područja, prije svega se odnose na muškarce i mlade dječake, primjer su u Italiji, postoji jedan takav projekt e, vezan uz sportske klubove. Imali smo i sa festivalom Berlinaleom suradnju, gdje sada neki reditelji rade na filmovima s tom temom, dakle postoji čitav spektar toga što smo napravili prošle godine. Mnogi od vas su tražili da se jedna takva godina posveti boj protiv nasilja i mi smo to i napravili, ali moramo nastaviti baviti se tim intenzivnim radom zato što je naravno taj fenomen i dalje tu. Nismo ga iskorijenili i moramo više novca i više napora posvetiti tome da omogućimo i da se dogode praktične stvari. Nemamo primjerice dovoljno smještaja u mnogim državama članicama. To imamo rupu. Tu se radi o novcu i pogledat ćemo kako možemo podržati te aktivnosti i te razvoje. A to je isto tako i moja zadaća što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, zato što sada planiramo dakle financijska sredstva za razvoj nakon 2020. godine i ako ne uspijemo tu politiku i te konkretne stvari koje treba financirati integrirati u VFO, onda ćemo doživljavati neuspjeh idućih 7 godina. I vi nam u tome možete pomoći. I stoga sam ja otvorena i za vaše prijedloge i da čujemo od vas gdje mislite da su potrebna financijska sredstva. Naravno, mi razlikujemo e, takozvani soft novac, meki novac, ono što možemo financirati izravno iz našeg programa za pravosuđe, ali postoji isto tako i u socijalnom fondu državnog članica mnogo takvog mekog novca koje već sada možemo iskoristiti za mnoge dobre stvari, ali to se može govoriti dakle, i u okviru novog proračuna. Tu ćemo imati koristan novac za ostvarenje naših ciljeva. A govorimo i o novcu za ulaganje, primjerice za izgradnju e, sigurnih kuća za žene i objekata za pružanje e, socijalnih usluga. Gospođo Ajuto, nedostaje li dobra provedba zakona? Da, slažem se moramo biti pažljiviji i malo više naglasak staviti na provedbu. Gospođa šojdova da, kao što sam već rekla, prije EU unija bi trebala ispuniti tu zadaću i e, doista se boriti za to snažno i ne biti uh, stidljiva kada se radi o promicanju vrijednosti. U Europskoj uniji relativiziramo vrijednosti, to je po mom mišljenju velik problem. I što se toga tiče moramo doista biti čvrsti, moramo reći da je jednako spolova nešto se mora napraviti, da to ne stoji samo ugovorima, već da želimo da e, se to stvari za naša društva. A za to je potrebna ta suradnja u obliku sendviča, u obliku tih slojeva, o čemu sam govorila, dakle to je ta politička zadaća s jedne strane, postoji društvo s druge strane i postoji ti pokreti od dozdo prema gore, primjerice pokret mi tu, kao povjerenica za pravosuđe, Možda sam dvojila u to jesu li te osobe koje su optužene imale doista pravo da se dobro i obrane. Ispričavam se, moram gledati na to iz sto kuta gledišta, ali te kampanje, druga kampanja, žene koje su izašle na ulice u e, Madridu, žene u Varšavi, one otvaraju oči društva, kažu da nešto ne valja i da nešto treba promijeniti. I to je jako važno. A ja ne pozivam ljude da izađu na ulice s time, ali mislim da je to eh, ono što je lijepo u otvorenim demokratskim društvima. Kada govorimo o otvorenim demokratskim društvima i kampanjama, možda znate da sada dosta vremena točno na to da se bavimo ovim skandalom s Facebookom. Dogodilo se nešto ozbiljno. Dakle, jedna, jedno poduzeće prikuplja vaše podatke, uspostavlja vaš profil i onda vas stavi u određenu kategoriju na temelju algoritama i totalno manipulira sa vašim biračkim izborom, sa vašim biračkim preferencijama i sa načinom koji vi donosite biračku odluku. Može se čini da to nije toliko važno i povezano s onome što govorimo ovdje danas, ali vjerujte mi da je to i tekako s time povezano, zato što ako u budućnosti držimo tu praksu, bi se moglo dogoditi da oni koji brane stare tradicije će e, dobivati sve više i više izbora. I mislim da ovdje moramo biti pažljivi. I da trebamo zaštititi i naše temeljne vrijednosti, ne samo što se tiče biračke slobode i slobode da svatko donese vlastite odluke, već isto tako i da obranimo jednakost u društvu, nediskriminaciju i mnogo toga drugoga. To je ozbiljno i s time se moramo baviti ne samo kada se radi o zaštiti podataka, to je bilo prijednostavno i tu imamo pravila koje se primjenjuju i sankcije koje trebamo nametnuti, ali ovo je još i mnogo ozbiljnije i analizirat ću još koliko je to ozbiljno i koliko to može utjecati na demokratski proces u našim društvima i posebno ću se pozvaviti sa tim pitanjem diskriminacije. I think it will some... Pitanje diskriminacije je doista jako važno jer zahtjeva da se poduzmu određene stvari. I to se također tiče i povezivanja žena u digitalnom svijetu, koji su neki od vas spomenuli. Evo, običala sam se ovaj puta da ću biti sustavan, da ću odgovoriti na sva pitanja, ali evo nisam. Dakle, što se tiče digitalnog svijeta, odgovorit ću gospođi Šojdrovoj, dakle, rad s podacima i dijeliti najbolje prakse. To je jako važna stvar. E, želim spomenuti i nove nalaze i Eurobarometra, imamo nove podatke o percepciji nasilja nad ženama u određenim državama članicama i treba vidjeti također na taj način možemo vidjeti koliko smo tolerantni prema tome. I jako zanimljive koleracije između tolerantnosti društva i pojavnosti nasilja. Dakle, tu nema velikih znađenja. Imamo nove podatke o razlici u plaćama između muškaraca i žena i njihovim stavovima. Što se gospođe Delanove tiče, hvala vam što ste pitali kako možete pomoći glede ravnoteže između muškaraca i između glede ravnoteže privatnog i poslovnog života. Gdje ste, gospođo? Da, da tu ste. Dakle, evo, ja želim, pred svima se vama obraćam ovdje. Dakle, ukoliko želite bolje znati na koji način se vaša država bavi pitanjem ravnoteže privatnog i poslovnog života, možemo vam izaći u susret i unaprijed vam zahvaljujem na vašoj podršci. Gospođo Ward, u potpunosti se slažem da su žene romkinje dvostruko izložene. Mi pokušavamo pomoći europskim sredstvima. Ima jedan projekt e, koji se zove zajednički program, to je zajednički program e, Vijeća Europe i odbora koji se bavi omogućavanjem pristupa pravosuđu Romkinja u Bugarskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Italiji se to provodi. Ima veliki broj država članica u kojima ima veća zastupljenost e, Roma. Brojni projekti se tiču žena, Romkinja i vjerujem da li projekti mogu uveliko pomoći ne samo ženama, romkinjama, već i djeci, jer se bavimo također pitanjem obrazovanja romske djece. A ovdje se želimo osloniti na njihove majke i želim vjerovati da njihove majke žele bolju budućnost za tu djecu i zato surađujemo sa, obiteljima. I postoje jako brojni primjeri dobrih projekata u državama članicama koje pomažu romkinjama. U Bugarskoj, na primjer, vidjela sam jedan jako dobar projekt koji ima cilj da se poboljša pristup romkinjama e, zdravstvenoj skrbi. Evo, mogu biti puno preciznije, ali nemamo vremena na raspolaganju, tako da vam mogu evo, bilateralno dati veće, više podataka. Što se tiče razlike u plaćama, gospođo Zaborska, hvala vam na vašem doprinosu u konferenciji. Dakle, u potpunosti u pravu, ako nema sankcija, nema ni djelovanja, ništa neće poduzeti. I zato sada želimo sagledati direktivu o rodnoj jednakosti jer tu nema nikakvih sankcija i bilo bi dobro da vidimo dakle da ciljamo određene amandmane koji trebaju uvesti dvije stvari sankcije i obvezu obveznu transparentnost jer smo preporučili transparentnost poduzećima no naravno znate da je tu e, takvo zakonodavstvo da nisu obvezni ništa provesti, tako da su napravljene stvari napola. No ja ću u svakom slučaju obaviti, naložiti da se obavi sa, sva analitika u mom mandatu i da s oni koji se budu bavili, koji budu preuzeli dosije, poslije mene mogu dalje lako napredovati. Mi preporučujemo sada državama članicama da povećaju norme jednakosti, jer u nekim državama članicama žene koje imaju dakle razlike u plaćama otkrivaju da imaju manju plaću od svojih eh, kolega muškaraca i ne mogu se obratiti pravosuđu. U, tu bi trebao biti netko tko vam može pomoći. U nekim državama članicama žene su u potpunosti bespomoćne, tako da trebaju postojati određena tijela. ja ću se zalagati, odnosno predložit ću da tijela za jednakost budu ovlaštena zastupati žene koje pokreću takve sporove. Ne mislim da bi to mogla biti dobra stvar. Tijela za jednakost očekuju čekaju više norme Europske unije i mi ćemo to napraviti dakle idućeg mjeseca. Ta, to normiranje, ta standardizacija bit će mm, e, predstavit ćemo iduće, god, idućeg mjeseca, ali to je neobavezni za neobavezni zakonski akt. Što se tiče razlike u plaćama, naravno to je nešto što se tiče segregiranih radnih mjesta, no to je nešto što je na dugom štapu. Dakle, sad trenutno imamo samo 20% zaposlenica žena, kad vidimo na kojim su položajima, one su na nižim položajima, i mislim da je dobro što je, politika e, što je komisija iznijela ovu agendu vještinama unutar koje trebamo reprogramirati, odnosno vidjeti koje su to discipline koje najviše zanimaju djevojke i poraditi na tome. Želim se svrniti na ono što je rekla gospođa Zvona o javnim kampanjama i digitalnom. Dakle, spomenuo sam ovaj skandal, skandal Facebooka. Važno imati na umu da se nešto kreće u našim društvima, nešto nevidljivo i trebali bismo znati što je to. Istovremeno, naravno, jako je važno proaktivno djelovati. Voditi proaktivne kampanje i donosti mjere. Ne vidimo dovoljno žena u industriji, u medijima, na drugim radnim mjestima koja utječu na stvaranje javnog mnjenja. To je ta stvarnost. Mislim da imamo još puno posla pred sobom po tom pitanju. Dakle, digitalna revolucija i umjetna inteligencija moraju biti nove, dobro iskorištene prilike za žene. Ako ne budemo radile na tome, onda ćemo stvoriti još veći jaz i to može predstavljati katastrofalan neuspjeh za žene, za osobe s invaliditetom. Čudo mi je reći da su žene i osobe s invaliditetom u istoj skupini, no ako ne iskoristimo ove prilike koje nam stvaraju umjetna inteligencija i digitalni razvoj, tome će tako biti i moramo raditi na svim mogućim i zamislivim razinama. Zatim, poža žena u ruralnim područjima, o tome sam govorila. Treba bih otići na odbor regije uskoro i da tamo predstavim našu paradigmu, našu jaku politiku za rodnu jednakost i kao što rekao moramo se baviti novim proračunom i niz ne izgubiti priliku da uključimo rodnu perspektivu u proračun. Izjednačavanje e, izjednačavanje naknada, da o tome trebamo razmisliti, kao što možete zamisliti, to je nešto s čime će se teško složiti e, države članice. Gospođa Kozlovska Rajevic, e, da, hvala vam što ste spomenuli, dakle, polovno radno vrijeme, jer da, ako dovedemo žene u situaciju u kojoj će raditi manje satnice, onda će biti samo manje plaćene, a radit će isti posao. Dakle, to su jako zanimljive stvari. I evo, još jedna zanimljiva stvar koju sam vam možda spomenula. Napravila sam analizu o postotku plaćenih žena i razlike u plaći. Dakle, što više radite, veća je razlika u plaći. razlog su polovna radna vremena. Dakle, nije tako u svim, držim, drug, svim državama članicama, ali postoji nešto jako nezdravo u tome svemu. I zato u ravnoteži privatnog i poslovnog života nismo htjeli stavljati jako velik naglasak na površno radno vrijeme. Ponavljam, umjetna inteligencija i digitalizacija je nešto što će promijeniti naš pristup radu. Ne smijemo izgubiti to iz vida. Evo vidim da je predsjedavajuća sve nervoznija. Ja sam odgovorila na sva pitanja, nadam se i hvala na vašoj pozornosti. Thank you, cooperation, good cooperation. Hvala povjerenice Jourova na vašoj suradnji i odgovorili ste na sva pitanja zastupnika. no imamo još određene, još dodat drugih tema koje se bave rodnim pitanjem. Nažalost, nemamo više vremena. U svakom slučaju, najljepša hvala. Vjerujem da ćemo surađivati i u buduće i da ćemo vas opet vidjeti. Hvala još jednom. Dragi kolege, točka 8 dnevnog reda, ravnoteža poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, razmatranje nacrta mišljenja. Sada dajem riječ e, izvjestiteljici za mišljenje, Agnješki Kozlovsko-Rajević. Izvolite. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. Chciałabym zacząć od tego, że ten... Drage kolege, Evo, e, započet ću na sljedeći način. E, prijedlog ovog paketa ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života e, to je zapravo različit dokument kojim se zamjenjuje stara direktiva iz 2010. godine o različitim obiteljskim dopustima. E, naš e, odbor dat će mišljenje. I e, što se tiče prijedloga komisije, za naše mišljenje dva su stupa najvažnija. Prije svega povećanje ravnoteže između muškaraca i žena na tržištu rada. Što se tiče tih stubova, nemogućnost da se e, prebaci e, roditeljski dopust zapravo je najbolji način da muškarci iskoriste tu mogućnost. I na cijeli ovaj prijedlog treba se gledati kao na dugoročno ulaganje kojima će se uloga žena na tržištu rada poboljšati kao i njihova neovisnost. E, smatram međutim da će to dovesti do ekonomskih pogodnosti jer će više žena biti na tržištu rada. Privlačim vašu pozornost i na činjenicu da smo ovim e, prijedlogom uključili to u naše mišljenje da ovdje govori o pravima očeva i njihovim zadacima u okviru obitelji. Ovim bi se prijedlogom mogao moglo poboljšati e, njihovo uključivanje u obiteljski život tako što će se e, s, u državama članicama uvesti obvezni e, dopust za očeve. Tu se javlja pitanje i individualnih prava na dopust. Četiri mjeseca za oca, četiri za majku a da se ne, ne postoji mogućnost da se to pravo prebaci. To jednostavno znači da će e, više ljudi moći e, iskoristiti tu direktivu. Ja o tome govorim u mom mišljenju. To su dakle dva bitna elementa. A što se amandmana tiče, pozivam naravno sve kolege da ulože amandmane. Ne bih međutim htjela da ovo mišljenje postane previše ambiciozno. Ne bismo htjeli ponoviti dramu e, čije smo žrtve bili kada se radilo o direktivi o rodiljnom dopustu. Jer na vijeću postoje različiti stavovi o ovom pitanju među državama članicama. Htjeli bismo da ovaj prijedlog parlamenta bude predmet pregovora. E, postoje ne samo ta dva stupa, dakle da se roditeljski dopust ne može prebaciti i da se za vrijeme samog dopusta na dozvoljavajući način da naknada koja će biti na razini bolovanja, naknada za bolovanje. E, vrlo je važno da to zaživi u malim i srednjim poduzećima. Naime, većina tih poduzeća su poduzeća kojima upravljaju žene. Želimo zaštititi mala i srednja poduzeća u mom mišljenju ne predlažem nikakve posebne e, mehanizme ili odredbe za e, ovo, ali htjela sam e, privući vašu pozornost na činjenicu da su one sasvim specifične. Moramo dakle imati na umu i takva poduzeća u državama članicama. i e, među najvažnijim stvarima želim naglasiti, dakle, kao što sam već rekla, da pozivam kolege da ulože amandmane. A iznad svega Htjela bih podržati ovu liniju koju sam predstavila. Naime, naš cilj je jednakost među e, muškarcima i ženama, njihova jednakost, dobro funkcioniranje na tržištu rada. Želimo smanjiti barijere koje postoje na tržištu rada za žene, ali želimo istovremeno i povećati mogućnost očeva da se bave djecom. I e, po, eh, što se tiče dopusta za skrbnike, mislim da je prijedlog Europske komisije ispravan i ne predlažem dakle nikakve izmjene. Hvala lijepa, Hvala. A sada ćemo dati riječ izvjestim u sjeni. Ja sam sama izvjesteljica u sjeni. Najprije dopustite zahvalim gospođi Kozlovskoj Mislim da je ovo jako dobar nacrt mišljenja koji je jako dobar temelj za naš budući rad i kao što je to rekla povjerenica Jouroba, jako je važno da u ovom sazivu još don, dobijemo konačnu odluku o ravnoteži privatnog i poslovnog života. Jer to bi bio doista jako važan rezultat našeg zajedničkog rada s vijećem i komisijom i trebali bismo se dogovoriti također o neprenosivosti očinskog dopusta. Dakle, jako je važno i roditeljskog. Dakle, jako je važno da i očevi i majke budu jednaki u tome. Tako da ako dođemo do dogovora po ovom pitanju, to bila jako važna stvar. Istovremeno želim privući vašu pozornost na sljedeću situaciju. Dakle, postoje neke obitelji koje su de facto samohrane, jer tu je samo jedan roditelj koji se bavi djecom. Dakle, tu se ne radi o rastavljenim, razvedenim roditeljima, jer kada dođe do razvoda, onda nitko ne može e, izbjegavati svoje roditeljske obveze. No, u određenim obiteljima samo jedan roditelj se bavi i brine o djeci. Moramo predvidjeti iznimke za takve situacije. Zatim, naknade. Moramo se dogovoriti o zajedničkom stavu po tom pitanju. Naš odbor trebao bi naime zahtijevati da svi dopusti budu e, imaju pravo na naknadu. Pred, komisija predlaže da to bude da naknada bude u ravni sa bolovanjem, ali moramo nastojati doći do kompromisa po tom pitanju, jer kada se radi o bolovanju, naknade su doista i tekako različite ovisno o državi članci. Neke nude naknadu u iznosu od 25%, a druge 100%, tako da bismo se trebali dogovoriti po tom pitanju, na primjer, 75% ili 85% iznosa plaće. Zatim, koliko vremena treba unaprijed javiti prije nego će se uzeti roditeljski dopust ili dopust skrbnika. Ja se slažem s onima koji kažu da ta obavijest može biti korisna za poslodavce, ali moramo razmisliti o tome da li je to potrebno u svim slučajevima. Naime, postoje određene bolesti koje ne možemo predvidjeti unaprijed. Dakle, tu se radi o višoj sili i može biti jako teško unaprijed obavijestiti poslodavca o takvom čemu. Zatim, direktiva predviđa da se najmanje godinu dana radi unutar određenog poduzeća kako bi se steklo pravo na tu vrstu dopusta. Nije jasno da li se tu radi o kumulativnoj godini ukoliko netko radi u različitim poduzećima, znate, to još dodatno komplicira stvar. Tako da bismo trebali se izboriti možda za taj kumulativni pristup. Zatim, prava na roditeljske dopuste u malim i mikropoduzećima. Meni je jasno da može doći do određenih poduzeća u mikropoduzećima kako bi se uspjeli organizirati u slučaju da ne od djelatnika uzme roditeljski dopust. Ali mala poduzeća mislim da ne bi trebala imati puno poteškoća, poslično e, u slučaju da netko traži roditeljski dopust. Zatim, pravo poslodavca da odgodi roditeljski dopust. to pravo poslodavca mora biti ograničeno, jer se ne može ovisiti o njegovoj dobroj volji po tom pitanju. Dakle, i tu moramo doći do zajedničkog stava. Eto, to je sve što sam ja htjela reći. A sada bih predala riječ drugim izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospođa Besera. Hvala predsjednice. Ukoliko dopustite, želim najprije zahvaliti gospođi Kozlovskoj na njenoj, njenom radu koji je jako dobar i jako detaljan i ne mogu nego reći da je to jako dobro došlo. Ovo može biti od konkretne, praktične koristi, no htjela bih znati koji su naši ciljevi, o kojem nacrtu direktive radite i koje je mišljenje odbora FAM glede ključnog cilja koji spominje ova direktiva. Dakle, čak i ako govorimo o programu ravnoteže privatnog poslovnog života, tu se radi o tome da se olakša pristup tržištu rada, odnosno podjeli tržišta rada sa ostatkom stanovništva. A tu imamo određenu nedosljednost, jer ova politika nas suočava sa ideološkim problemom. Naime, kako možemo govoriti o zakonodavnom instrumentu, a ne govorimo o direktivi o porodiljnom, o kojoj se raspravlja od 1992. koja je potpuno zastarjela i kaže nam se da nije problem ponuti novu, već primjenjivati staru, dakle 25 godina kasnije. Dakle, direktiva je na snazi, još kad moj sin nije bio ni rođen, dakle, jer ima tek 20, ima 23 godine, a na kraju zakon e, saziva tekst o porodiljnom je povučen, komisija je iznijela određena obećanja o prijedlogu novog teksta, no nismo nije nam predložen tekst, u ostalom komisija nam kaže u svom odgovoru da to nije potrebno i kaže da studija učinka pokazuje da nije potrebno glasati novi zakonodavni tekst, već je problem u nedovoljnom provođenju postojećeg teksta. Dakle, trenutno imamo priliku pred sobom u ključnoj godini i sve što se tiče jednakosti, sve borbe koje se tiču jednakosti između muškaraca i žena se ujedinjuju i imamo priliku krenuti tim putem i ostatak e, ovog saziva, ako treba, možemo razgovarati o dopustu za očeve, dopustu za majke. no izvorni problem još nije riješen. Dakle, govori se o porodiljnom kao da se radi o zdravstvenom problemu, nekoj bolesti. Dobro, naravno, žena koja se porodi ima porodiljni, ali treba vidjeti što poslije toga dolazi. Ovdje se ne radi o tome da vidimo da li možemo revidirati direktivu o porodiljnom. Ono što kažemo je da na tržištu rada porodiljni ne smije biti predstavljati pred ne smije predstavljati problem. Dakle, tu se ne radi o odsustvu zbog bolesti. Znate, kada usvajate dijete, kada se rodi dijete, kada imamo surogat majku, sve to nisu bolesti. U ostalom, to vredi i za obitelji koje je sastavljeno od dvije majke ili dva oca. Ne. O, taj porodiljni dopust mora, odnosno roditeljski dopust mora biti, moraju ga moći dobiti i muškarci i žene. I evo, činim se da nam izmiče ta prilika i to je jako žalosno. Dakle, Zar ne bismo trebali više raditi na olakšavanju pristupa tržištu rada za žene? Trebali smo poduzećima omogućiti da muškarci i žene dijele to. Zatim, evo, u državama članicama govorimo o tom roditeljskom dopustu koji je na engleskom znači jedno, na mom maternjem jeziku španjolskom drugo. Dakle, ja bih htjela da imamo politički stav, da zauzmemo taj politički stav, da kažemo koje su naše potrebe, i da kažemo što je to što podrazumijeva kada se govori o suodgovornosti i što trebamo napraviti kada kažemo da želimo prilagoditi tržište i društvo našim potrebama, osobito kada se radi i govori o jednakosti. Tu je također i pitanje prekarnosti djelomičnog radnog vremena. Dakle, ako budemo čekali da dosije o porodiljnom bude riješeno, onda nećemo ništa ostvariti. I htjela bih zamoliti gospođu Koslovsku da evo, primi moj doprinos na ovo na ovaj nacrt mišljenja, ali politički gledano mislim da naš odbor treba biti, stati jednoglasno i da iznesemo mišljenje predlaga komisije, ako će to biti vjerovatno puno više simbolički nego konkretno. Hvala. A sada Ernest Urtasun ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. ja ću govoriti španjolski. Prijedlog komisije zapravo e, ne ide onoliko daleko kao što mi želimo. Ja bih htio da se napravi više. I zaista postoji stvaran problem pri izradi amandmana. Naime, ne radimo ovdje na direktivi o rodiljnom dopustu. nemamo e, cjelovit pristup. Bez takvog pristupa teško ćemo moći nešto ostvariti. Možemo pokušati načiniti što e, želimo i stvari prebaciti na europsku razinu, ali e, rizik će možda biti da na kraju ništa nemamo. Osobno sam razočaran prijedlogom. E, mislim da bi bilo dobro da pričekamo i vidimo što će biti od te bitke s vijećem i da vidimo što će biti od europskog socijalnog stupa. Naime, ovo sve mi se ne čini dobar početak. Uspijemo li od ovoga nešto napraviti, mislim da će to biti tek prvi korak. Moramo dakle ići i dalje. U osnovi radi se o tome koliko mi želimo biti ambiciozni i moramo uzeti u obzir rasprave na vijeću. Što se tiče roditeljskog dopusta, neke države žele ga smanjiti sa tri na dva mjeseca i e, da li ga imati na razini naplata za polovanje, odnosno naknada za bolovanje. E, neki pak govore o tome treba li to prebacivati ili ne. Ali postoje pregovore gdje moramo imati snažno stavište mi kao parlament. I o nekim stvarima ćemo morati tu govoriti. Jedan od glavnih ciljeva prijedloga jest zapravo da više muškaraca preuzme svoj dio odgovornosti u trenutku rođenja djeteta. i zapravo bi taj e, dopust trebao biti obvezan. A taj dopust za očeve e, koji je ograničen na 10 dana bi, trebao bi barem biti obvezan. Što se pak tiče razina Europske komisije, ako jednostavno kažemo da se daje jednaka naknada kao i za bolovanje, onda će zaista u državama članicama postojati velike razlike jer će dakle e, to moći e, biti sasvim slobodno kako to e, nadoknaditi. U Španjskoj je prilično dobra situacija, 80% pune plaće. Ili možda treba reći da za vrijeme tog dopusta plaća treba biti potpuna što će se više e, to će veće biti naknade, više će muškaraca otići na taj dopust. Osobno bih volio da on bude obvezan. Ali e, mislim da je jedan od problema da se traži e, da razina naknade bude na razini one za bolovanje. Jednostavno mi ćemo se e, napredovati e, po pitanju dopusta za očeve, ali ćemo puno lošije postupiti s revizijom direktive o rodiljnom dopustu. Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon trijaloga, ali e, mislim da bi komisija odmah trebala započeti raditi na direktivi o rodinnom dopustom. U protivnom sve skupa neće imati puno smisla. E, sad ću sada jer znam da e, već trošim previše vremena. Teško će mnoge stvari proći na vijeću, ali mi kao parlament moramo imati jako i ambicioznije stajalište. Ja mislim da od ovoga e, možemo napraviti i jedan jak paket. Kostadinka Kuneva ima riječ. Hvala. I ja bih zahvalila Gnješki Kozlovskoj. Prije nego i što dam primjedbe o samim amandmanima, moram reći da se slažem sa svim što je rekla gospođa Besera. O, naime, što je tu u igri u političkom smislu. I ja sam sama bila zauzela ranije slične političke stavove. Ne možemo svaki puta kada e, spomenemo ovo pitanje imati kolege koje jednostavno upiru prstom u nas i govore nam da moramo biti e, moramo li ne moramo biti ambiciozni. Ja mislim da Europski parlament E, nije tu da bi e, rekao ono što vijeće želi čuti, već da kažemo ono što žele građani. A e, GUE želi bez ikakvog straha i s puno emocija predložiti to što žele građani. Slažem se sa velikim brojem amandmana izvjestiteljice slažem se s duhom koji je tu i sa tonom. U amandmanu prvom e, izvjestiteljica kaže da je potrebno imati puno struktura za e, brigu o djeci, a isto tako u jednom drugom amandmanu kaže se da je pravo očeva na dopust da se mora proširiti i na očeve koje djecu usvoje. Slažem se također i s 27. amandmanom gdje se e, e, jedna odredba uključuje u kojoj se kaže da se ne može manje, ne može natrag. Naime, daju se minimalni standardi koje treba imati u EU. Ako ima više prava u drugim zemljama, onda zapravo se nećemo naći u lošoj situaciji. Zapravo radi se o klauzili e, kojom se e, pokazuje da se neće napadati druge. Postoje, međutim, odredbe koje su me zabrinule. Slažem se da treba imati bolje strukture bolje kvalitete E, za e, čuvanje djece. Međutim, ne ako se zbog toga produžuje radno vrijeme roditelja. Ne mislim da je to bila namjera izvjestiteljice, ali čula sam stavove poslodavaca i udruke Business Europe i više vam nego li sigurna da će oni na taj način čin tumačiti te odredbe. Oni nam jednostavno kažu da ako roditelj ostavi dijete u strukturi gdje ga se čuva, e, koja je jako dugo otvorena, onda poslodavcima neće biti nikakav problem da im kažu da ostanu sat ili dva dulje na poslu. I e, to zapravo želim reći da kada se govori da će radno vrijeme biti fleksibilnije, da će ono zapravo nužno biti dulje, što će ići na uštrb privatnog života zaposlenika. Amandman drugi govori o minimalnom razdoblju zaposlenja prije nego što li zaposlenik može imati pravo na ovakvu vrstu roditeljskog dopusta. A isto tako se kaže da bi zaposlenik morao dovoljno vremena unaprijed reći poslodavcu da će iskoristiti pravo na roditeljski dopust. Bili nam izvjestiteljica mogla reći na kako je ona to razdoblje mislila kad je govorila razumno razdoblje. I Možete li nam također reći e, zašto ovdje govorite o razdoblju od jedne godine da se to može koristiti taj dopust? Naime, već smo i kako razvodnili mnoga e, prava zaposlenika. Postoje još stvari gdje se ne slažem nužno sa E, formulacijom. Postoje kolektivni ugovori kojima se pokušavaju ostvariti e, same odredbe iz direktive i da se to ostvari na jedan usklađen način u cijeloj Europskoj uniji. to može pridonijeti ravnoteži između privatnog i poslovnog života, mogu omogućiti ravnopravnost spolova na radnom mjestu. E, temeljim to na iskustvu koje imam u Grčkoj iz koje dolazim. Neću sada ući u više detalja kako bi kolegama omogućila da komentiraju. različite e, e, ta viđenja o prilagodljivom radnom vremenu, koliko treba platiti različite vrste dopusta, pitanje djece, pitanja skrbnika. Nadam se u svakom slučaju da ćemo e, naći dobro rješenje imati jak e, mandat za ova pitanja. Gospođa Trošinski sada, ali imate samo dvije minute. Oprostite, naime, imamo, e, zaista kasnimo, jako mi je žalimo imamo još jedno pitanje prije sastanka koordinatora. Apsolutno se slažem da se radi o vrlo važnom pitanju za nas E, međutim, moramo još jednu točku dnevnog reda obraniti. Hvala lijepa i ne brinite, ja e, ću govoriti kratko. Surađivat ću na ovom mišljenju njegovoj izradi. E, moj klub podržava čitav niz amandmana, naročito oni koji govore o mikro, malim i srednjim poduzećima. Ova e, direktiva će e, za njih znači da će biti potrebna veća fleksibilnost, a e, neću niti spominjati trošak koji će to predstavljati. Međutim, ono gdje si ja postavljam pitanje je prebacivanje tog roditeljskog dopusta. Da, podstaći očeve da ga uzmu, da imaju pravo na to, naravno, ali s obzirom da ga ne mogu prebaciti, to pravo postoje obveza. Po mom skromnom mišljenju, radi se o odluci jednog para, a vi to zapravo de facto činite obveznim. Direktiva predviđa trajanje od barem četiri mjeseca. manje od četiri mjeseca i dakle ne može ga se prebaciti na, e, na e, partnera i e, dakle eto surađivat ću sa svima kako bismo napredovali po ovom pitanju. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Zaborska na jednu minutu. Hvala lijepa. Eto, vrlo kratko. E, Reći ću samo jednoj temi. Malo prije povjerenica rekla da je izvorna direktiva o rodiljnom dopustu direktiva koju vijeće nije usvojilo, te da je zamjenjuje direktiva o kojoj sada govorimo, ta koja je zamjenjuje. Međutim, ne mislim da je to točno. Pogledam li sada o naslov izvorne direktive gdje se govorilo o mjerama da se da potpora sigurnosti radnog mjesta e, i to se govorilo se dakle o trudnicama što je sasvim drugačije od onoga o čemu sada govorimo. Kao što je rekla kolegica Besera, moramo govoriti i o zdravlju žena nakon poroda žena treba imati vremena da se oporavi. I e, neću sada više govoriti o drugoj temi o kojoj sam htjela govoriti, ali htjela bih da se komisija vrati više na direktivu o E, rodiljnom dopustu, jer se u toj direktivi koja ima 20 godina ne govori o e, zaštiti zdravlja žena, niti o rodiljnom dopustu, koji je za mnoge neprihvatljiv. Predlažem dakle da se izvorna direktiva izmjeni i da se koncentriramo na sadržaj same direktive. Hvala. Hvala. A sada riječ ima komisija na jednu minutu. I, ima li tu ikoga eh, iz komisije? Oprosti, imate vrlo kratko vrijeme. Da, vrlo ću kratko govoriti. Eh, sa strane komisije zaista pozdravljamo u velikoj mjeri eh, prijedlog izvješća. Izvjestiteljica naglašava ciljeve prijedloga i ključne elemente prijedloga. Istovremeno i svjetiteljica je uzela u obzir e, sve ono što e, mnoge brine, ono što brine mala i mikro poduzeća primjerice. Studija utjecaja pokazuje da e, utjecaj nije nerazmjeran, ali izvjestiteljica e, bi trebala još više naglasiti da treba uzeti u obzir e, potrebe malih i srednjih poduzeća. Imamo tek par tehnikalija o kojima ćemo razgovarati s izvjestiteljicom drugom prilikom. Hvala lijepa. A sad e, još jednom dajem riječ gospođi Kozlovskoj, ali molim vrlo kratko. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim kolegama koji su e, se javili i koji su izrazili spremnost da surađuju na izradi ovog mišljenja. U mjeri u kojoj će to biti moguće, pokušat ću približiti različite stavove po pitanju mišljenja i e, dvojbi kolega. Započet ću od kolegice Zaborske koja je izrazila sumnju po pitanju veze između ove direktive i direktive o rodilnom dopustu. Ova direktiva ne zamjenjuje direktivu o rodilnom dopustu. Radi se o drugoj direktivi. Ona o e, E, rodiljnom dopustu ostaje, nećemo je mijenjati u ovom dokumentu, iako bismo je trebali promijeniti. Ovom direktivom e, zamjenjuje se jedna druga direktiva, direktiva iz 2010. godine u kojoj se govori o europskim standardima e, po pitanju roditeljskih dopusta, a Direktiva o e, rodiljnom dopustu je direktiva kojom se sada nećemo baviti. Njome bismo se trebali baviti u jednom drugom času. Što se tiče direktive koja se odnosi na roditeljski dopust ili dopust za očeve, dakle, da li se te teme trebaju povezati? Ne nisam pristaša E, takvog stajališta. Mislim da se radi o dva sasvim različita dokumenta, pa moramo raditi na drugi način. Po mom mišljenju mislim da bismo morali omogućiti neku e, pobjedu u odnosima između komisije i vijeća. Predlažem da se ovaj prijedlog sada dovrši i da neke stvari dovršimo kako bi građani mogli vidjeti što smo postigli. U ovoj direktivi govori se o minimalnim razinama za države članice. A kada govorimo o tome da se ne može prebacivati s jedne osobe na drugu, govorimo o ovom prijedlogu, ali ako u jednoj državi članice se može imati i dulji rodiljni dopust, dakle ne samo 4 plus 4 mjeseca, onda e, bi svaka država članica mogla odlučiti kako provesti takav dopust. Mi se moramo dogovoriti oko minimuma. Ne slažu se svi s razdobljem od četiri mjeseca. Neki bi htjeli da to e, dopust bude kraći. Međutim, o tome ćemo razgovarati. Općenito uzevši, htjela bih reći da što se tiče ideje da se e, da dopust za očeve bude obvezan. Osobno sam protiv tog prijedloga. Evropska unija nema ovlasti da tu obvezu nametne očevima ili majkama. I još jednom hvala kolegama. Hvala lijepa. Najavit ću sada da je rok za ulaganje amandmana 11. travnja u 17 sati. 13. i 14. svibnja ćemo razmatrati amandmane, a 20. svibnja ćemo glasati na odboru. Hvala lijepa. Prelazimo sada na posljednju točku dnevnog e, reda. Radi se o situaciji u Mađarskoj. Ovdje ćemo razmotriti prijedlog mišljenja izvjestiteljice Marije Neuhel. Gospodin Matasun je eh, zamjenjuje. Izvolite. Oui, merci, madame la présidente. Effectivement. Da, hvala vam, gospođo predsjedateljice. Doista, kao što ste i rekli, Marija Neuhel se ispričava što ne može biti eh, danas ovdje prisutna i zamola me da vam pročitam njene bilješke, što ću vrlo rado učiniti. Dakle, nemojte se začuditi ako govorim u prvom eh, licu kao žena. Dragi kolege, kao izvjestiteljica za nacrt mišljenja za odbor FAM, u trenutnoj situaciji u Mađarskoj sam imala prilike prije nekoliko tjedana sa još nekoliko članova ovog odbora otići u Mađarsku. Imali smo vrlo intenzivne dane sa mnogim sastancima i raznoraznih vrsta, imali smo borce za prava žena, predstavnike vlade i druge osobe s kojima smo se sastali, ali znam da mi to ne dopušta da imam iscrpno viđenje o svim problematikama koje se tamo pojavljuju. Ipak, Htjela bih posebice naglasiti sljedeće točke koje me zabrinjavaju i e, kojima bismo se trebali obračunati tijekom rada u našem odboru. Kao prvo, trenutno postoji velika reinterpretacija i veliko smanjenje politike jednakosti prava koje se svodi na e, prava obitelji, prava žene, a strategija iz 2016. godine o jednakosti spolova nije se provelo u kao drugo. E, posljedice zakona o o tijelima koje se financiraju s trećim državama jako ograničavaju e, rad e, nevladnih udruga i e, udruga civilnog društva. Napad na akademske i znanstvene slobode, a to nam ukazuju prijetnje rodnim studijama, isto tako nešto mi se zabrinjavati kao teče. Pravo na samodređenje žena, što se tiče seksualnih prava, se isto tako napada i to je očito. Pristup kontracepciji pobačaju je sve e, teže dobiti, a e, porodi nisu prilagođeni potrebama trudnica i vidimo da se konstantno diskriminiraju Romi e, posuda, ali ne i samo na području završene prilike primijetiti. Ja čekam baš amandmane i vaše primjedbe s nestrpljenjem. Znajte da je 11. travanj rok za podnošenje amandmana i drago mi je što ću moći raditi s vama na tome. Evo, e, zatvaram dakle navodnike i mogu se pozdraviti od gospođe Marije Nojho. Hvala vam. A sada ću riječ dati ste u sjeni. Gospođa Ana Zaborska, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Samo trenutak, dakle, molim vas govorite minutu Zapravo počekajte samo minutu. Moram vas informirati da su mađarski mediji tu s nama i da snimaju ovaj dio našeg sastanka. Te moram pitati e, zastupnike imaju li prigovor na to snimanje? Ne. U redu, izvolite, gospođo Zaborska. Hvala vam, gospođo, e, gospođo predsjedateljice, shvatit ću svoje primjedbe. Ja se bojim da ovaj nacrt, one ambicije koje bismo mi trebali imati kao parlament ne odsetava. Što se tiče mojih ambicija i ambicija kolega iz EPP-a, pokušat ćemo putem amandmana postići uravnoteženiji tekst kojeg će moći prihvatiti građani u Mađarskoj zato želimo pomoći, a ne pod svaku cijenu ih osuđivati. Ja sam osobno uvjerena u to da politike o jednakosti spolova nisu suprotni e, sa politikama za obitelj. E, ne radi se o tome jesmo li za A ili za B, već o tome da želimo posjeći da se svim politikama riješe potrebe obitelji, ali to znači naravno i pojedinaca, muškaraca i žena. Imam isto tako i dojam da primjerice Europski parlament ima obvezu javno obznaniti financijsku posljedinu onih organizacija koje nas lobiraju u Europskom parlamentu i onda u tom slučaju ne možemo osuditi neku državu članicu kada i one to isto čine. Htjeli bismo spomenuti primjerice način na koji se to radi. Naime, naš parlament spominje organizacije koje ovdje se bave lobiranjem, ali to, e, ali pritom ih ne nazivaju vanjskim e, agentima i to ne bi trebale raditi niti države članice. Mnogi od vas me poznaju, znate da ne mogu podržati kada Europski parlament državama daje smjernice o tome kako za njihovi propisi o pobačaju. To nije naša nadležnost i to je i nekoliko puta u prošlosti potvrdila Europska komisija i priznala čak ni kada e, tu riječ e, pokušamo sakriti sa e, riječima seksualne i prava. I zadnja stvar, točke 9 i 4 nadilaze nadležnost našeg odbora. Ako kolege koji su iz odbora Libe odlučuju o tome da je potrebno uvesti te točke, onda bi to trebala biti njihova odluka. Mi smo se trebali ustočiti na one teme koje su izravno povezane sa pitanjem jednakosti spolova. Hvala vam. Hvala vam. A sada gospođa Jadviga Višnjevska, izvolite. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, gospođo predsjedateljice. Ja sam iz susjedni za ECR i odmah na početku bih rekla da ne podržavamo inicijativu Europskog parlamenta unutar koje će se sastaviti izvješće i mišljenje o stanju u Mađarskoj. Dakle, EU unija se ne slaže sa nekim mjerama ili reformama u državama članicama, ali države članice se ne trebaju podediti diktaturi EU. unije. Europska unija nije dovela mandat da se upliče u e, interna društvena pitanja. Mi samo možemo djelovati u okviru ugovora, a nemamo pravo da samo namećemo našu perspektivu kao Europska unija. Države članice imaju različite društvene politike, naše socijalne politike, već prema njihovim vrijednostima, njihovoj kulturi, njihovoj tradiciji. I to nije nešto što predstavlja slabost Europske unije, baš naprotiv. Tu se radi o raznolikosti koja je e, jakost Europske unije. Koliko učinkovito radi Europska unija ovisi o tome koliko se to uvažava državama članicama. Uplitanje Europske unije, propisivanje vrijednosti nije primjereno. Važno je da Europska unija uzima u obzir da se ne treba uplitati u interna pitanja država članica. Trebamo isto tako imati na umu i subsidijarnost. Ovaj tekst dobro, je dosta kratak. Vjerojatno ćemo ga još obogatiti putem amandmana. Imamo doista ovdje dojam da se pokušava tražiti neki problem i kritizirati nešto. I to bespotrebno. Sada se tu kritizira Mađarska, a istodobno je tako da je Mađarska zapravo država sa dosta liberalnim rješenjima kada se radi o ovome što se ovdje kritizira. Dakle, kada pogledamo statistike e, po pitanju stanja sa ženama u Mađarskoj, onda vidimo da to nije e, više zabrinjavajuće od njihove situacije u drugim državama članicama. Naravno da moramo još raditi na nekim stvarima i u Mađarskoj, primjerice kada se radi o sudjelovanju žena i njihovom radu na vodećim mjestima ili kada se radi o drugim problemima poput primjerice razlike u plaćama ili pak teme nasilja nad ženama. Tu je Mađarska često e, u prosjeku s Europskom unijom, a neke države članice su čak i ispod prosjeka. Dakle, tu postoje još problemi među državama članicama. Točka broj jedan teksta, tu se ukazuje na to da treba moći uskladiti profesionalni i privatni život te se Mađarska poziva da se zalaže za to. A mi zapravo još iščekujemo rad na toj direktivi, ona još uopće nije usvojena. Te na kraju krajeva moramo isto tako isjeniti to što Mađarska provodi aktivnu obiteljsku politiku i što se pokušava tu voditi računa o potrebama kako muškarca tako i žena. Trebamo se usjetočiti što Mađarska sve radi za obitelj. Primjerice, 2015. godine je vlada rekla da je pao broj pobačaja za 23%. To je također i posljedica toga da su se jako založili za obitelj. Mađari imaju jako velikodušan porodni dopust, imaju povlastice isto tako prilikom kredita, kada kao mladi uzimaju kredita, isto tako e, se obiteljima davaju porezne olakšice. I ovdje, kao i svim drugim tekstovima odbora FAM, stoji apel da se treba ratificirati Istanbulska konvencija to je na neki način e, postala Biblija e, lijevog svjetonadzora i tu se onda još i spominju seksualne reproduktivna prava. Još jednom podsjećamo na to da ne bismo trebali zoporabiti e, pravo Unije kako bismo izvršili pritisak na države. Seksualne reproduktivna prava su u nadležnosti država članica. A ovdje u Europskom parlamentu se već prečesto događalo da smo se uplitali u e, te nadležne država članica. Izvolite. Da, bit ću vrlo kratka. Klub zastupnika GUE ne želi biti jedini klub koji će se baviti pitanjem nasilja ženama. Mi nismo vlasnici Istanbulske konvencije. Mi samo želimo da se da svi muškarci sve žene sa svih razina i svih europskih institucija e, priznaju tu borbu protiv nasilja na ženama. To se tiče i nacionalnih vlada. Zbog toga ja smatram da je to nešto vrlo važno. Tu se je često govorilo o nadležnostima. O čemu može Europa pravno gledano odlučivati? pa tu postoje različita stajališta. Nitko ne može tvrditi da ima apsolutnu istinu e, za sebe. Dakle, možemo govoriti o obiteljskoj politici, ali ne možemo govoriti o slobodi žena. Ja smatram da su sloboda i jednakost temeljna načela Europske unije. To su teme koje su povezane. Ako je sloboda žena jedan od vrijednosti Europske unije, onda i mi kao institucija trebamo zajamčiti da sve žene unutar Europske unije mogu imati tu slobodu. A unutar, te slobode se naravno radi o toj slobodi žene žele li postati majkom ili ne. Tu se radi o e, kontracepcijskoj politici, mislim to je Europa 21. stoljeća koja ne može prihvatiti da postoje države gdje te slobode nisu zajamčene. Hvala vam gospođo Garcia Perez, sada Gospodin Atkinson. No? Imamo li problem? Mogu li ja? D'accord, parce que c'était Marianne Ochel qui, a fait, euh, qui faisait partie de délégation jer je Marija Neuchel euh, isto tako bila u toj delegaciji u posjetu Mađarskoj. Ne želim ovdje apelirati kod Orbana ili kod nekog drugog. E, Sada se pitanje što Marija Neuchel piše u svojoj izjavi, je li to istina ili ne. I ja E, nemam nikakve nikog razloga sumnjati u to, ona nije bila tamo sama, sastala se sa ljudima iz udruga civilnog duša, sa onima koji se bore za prava žena i ovo što ona kaže je posljedica tih kontakata, dakle nije samo tako to izmislila. Ona se sastala sa udrugama civilnog duša, sa udruživanjem, sa udrugama prava žena i sa predstavnicama vlade, dakle to je to pitanje na koje treba pronaći odgovor. Dakle, Mađarska smatra da njoj ne pripadaju te vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Mislim da bi Mađarska trebala pročitati ugovore i kriterije vezano uz to što predstavlja Europska unija. Hvala vam i gospođa Besera, ali samo dvije minute, ne više. Da, bit ću kratka. Želim govoriti u ime moje kolegice koja još nije ovdje. I stoga zapravo želim govoriti o zaključcima putovanja u Budimpeštu. Osobe s kojima smo se sastali iz udruga društva duša primjerice koji se bave pravima žena nam kažu da se prava žena ugrožavaju. Žene su postale predmetom tih napada. Tu govorimo o životima tih žena i mislim da su rezultati tog putovanja nešto što doista moramo uvažiti. Isto tako imamo i mogućnost podnijeti amandmane na tekst, kao što sam već rekla, i ne znam zašto je Mađarska toliko niska na popisu država po pitanju jednakosti spolova. zašto se konvencije ne provode koje su na snazi, zašto imamo sve manje žena na vodećim pozicijama e, i u poduzećima, zašto se napadaju istraživački i obrazovni e, organi, zašto postoji taj pritisak u medijima gdje se ženama ne dopušta doći do izražaja. Evo, kao što sam već rekla, mađarska vlada ima vlastitu interpretaciju Istanbulske konvencije. Mi se tu nalazimo u skandaloznoj situaciji da Mađarska jednostavno ne priznaje zakonitosti Europske unije. Mađarska je pristupila Europske uniji, a Unija se upravo i zalaže za ta prava i e, ta načela. I još da podsjetim na sljedeće. Mislim da bismo se trebali veseliti zbog toga što Andrija Bita iz što je ovdje iz sa sveučilišta u Budimpešti. Ona je dobila jednu nagradu, nagradu za kulturne vrijednosti i odbor FAM se s njom i sastao u Budimpešti. Mislim da je ona jedan od glasova eh, kojeg bismo trebali saslušati i to treba učiniti svaki od nas. Da, izvolite. Čuli vod imate dvije minute. Ja nisam bila na toj emisiji, ali sam bila već na misijama sa Marijom novih ali znam da je ona jako brižna, jako suosjećajna zastupnica, jedna od e, najosjećajnijih. Mi smo bili u Njemačkoj u Minhenu, gledali smo kako se tamo prihvaćaju izbjeglice. Bili smo isto tako i u Malabiju na jednoj emisiji, gdje smo se sastali sa izrazito ranjivim ženama. U jako eh, točno određenom kulturnom okviru. I stoga uopće ne dvojim to da eh, bi Marino izvješće na bilo koji način moglo krivo potomačiti situaciju eh, na koju je tamo naišla. Želim samo reći nešto što se tiče tog uplitanja, te riječi koja je spomenuta vezano uz Europske unije. Kada nije uplitanje, onda je to suradnja, onda je to razmjena najboljih praksi. To je ono što radi Europska unija. Radi se o okupljanju oko istog stola i međusobnom razgovoru o učenju jednih od drugih i zapravo o svačanju da se mi nalazimo u 21. stoljeću, da smo suočeni sa velikim izazovima na području Europe, ali i šire od toga, i ako se ne složimo oko nekoliko temeljnih ključnih vrijednosti oko kojima se zapravo jesmo dogovorili da su one u ugovorima, onda ne možete samo izabrati ono što vam se sviđa kod Europske unije, a to je ono što se dogodilo u jednoj kraljevini. Mi želimo nešto toga, ali ne ostatak. Uzet ćemo se malo od toga, uzet ćemo novac za ceste, ali ne želimo ove druge vrijednosti. I ne možemo imati takvu Europsku uniju, to neće funkcionirati. To mora biti Europska unija koja se temelja na vrijednostima za ljude i mislim da moramo vidjeti što žele mladi ljudi kada se radi o pravima za žene, o jednakostu spolova, onda posebice moramo imati na umu sve one mlade žene koje prosvjeduju i traže svoja prava. Mislim da se, eto, tu nalazimo u ovom trenutku u Europi. To je bitka, to je bitka za progresivne vrijednosti u 21. stoljeću. I doista se bojim da ako ne e, uvažimo koliko su važna ta seksualna i reproduktivna prava, da će žene umirati. To je ono što smo čuli u Malaviju kada smo tamo bili e, sa organizacijom Care International. Kada žene nemaju pristup e, sigurnim pobačajima, kada ne razumiju što znači planirano roditeljstvo, onda žene umiru, onda umiru djeca. I ja ne želim biti odgovorna za smrt majki. Hvala vam, gospođo Julie Ward. A sada bih vas htjela obavijesti o tome da je rok za podnošenje amandmana 10. travanj e, do 11 sati, da ćemo glasati u odboru FAM 14. ili 15. svibnja. Da, to je to, evo za sada. Hvala vam lijepa. Nemamo više točaka na dnevnom redu, samo da vam najavim da će na sljedeći sastanak se održati 12. travnja ujutro. E, počnemo u 9 sati. Hvala vam svima. I sada ćemo za nekoliko minuta započeti sa sastankom koordinatora koji je zatvoren za javnost. Hvala. <laughs>